Ovima smo zaključili e, ovu e, sjednicu sutra. Zasjedamo od 9 sati ujutro. Dnevni red se nalazi na web stranici